Dobar dan, dame i gospodo. Dozvolite da otvorim sastanak ovoga odbora. Danas poslije podne malo nas je, ali nadam se da će doći još kolega. Drago mi je da je došlo nešto gospode, jer sam na početku mislila da ću se morati vam obratiti, drage dame, bez gospodo. E, no dobro, možemo početi sa usvajanjem dnevnog reda. Ima li komentara na današnji dnevni red? Gospodo, dame, ne. Hvala. Dakle, možemo usvojiti nacrt dnevnog reda za današnji sastanak. Sljedeća točka su objave predsjedateljice. Imam nekoliko objava. Imam neke informacije koje želim podijeliti s vama. Prije svega želim vas e, obavijestiti da zajedno s gospodinom Fanister, moj gospođo Festval, 8. i 9. lipnja sam, održa, e, sam bila e, prisutna u Valeti na sastanku ministara za kohezijsku politiku. To je organiziralo Martoško predsjedanje vijećanje. Glavna tema je bila bolje komuniciranje sa građanima o filozofiji i postignućima kohezijske politike. Zapravo imali smo šansu čuti stajalište država članica o budućoj kohezijskoj politici. Ono što vam imam reći je da su sve države članice podržale budući razvoj kohezijske politike. To je prvo. Drugo, razdvojeni su u dvije skupine. Jedna skupina podržava buduću fleksibilnost kohizijske politike i mogućnost da se reagira na izazove koji se svakodnevno pojavljuju u EU. uniji. Kao što je kao što su migracije, izbjeglička kriza i tako dalje i tako dalje. Druge neke države članice su bliže ideji da se kohezijska politika drži onakvom kakva je sada. Još jedan izazov za države članice je moguća mogući diverzitet, odnosno raznolikost i moguća diferencijacija između država članica u budućoj kohezijskoj politiki, kad govorimo o postupcima revizije, zatim mogućnostima da se bude bliže e, željama i potrebama građana različita su mišljenja na ovoj razini, no glavne poruke su sljedeće treba nam kohezijska politika, regije trebaju kohezijsku politiku, mi razumijemo izazove koji se postavljaju pred Evropsku uniju i moramo se više truditi da rezultate kohezijske politike približimo građanima i da im objasnimo što postižemo implementacijom kohezijske politike. Eto, to bi bile glavne poruke sa ovoga sastanka koji je održan na Malti. Naša prezentacija je uslijedila nakon prezentacije povjernika Krecela. E, predstavili smo stalište našega odbora e, regija, ređi odbora. To je bio izvješća o budućnosti kohezijske politike. Ređi je bio spreman i moram reći da Eh, izaslanstva nekih država članica su bile zaista impresionirane zanimanjem i angažmanom koji smo pokazali na strani parlamenta o budućnosti kohezijske politike. Moje drugo priopćenje je o izvanrednom sastanku konferencije odbora eh, predsjednika predsjednika odbora mi smo se sreli izvan Brisela u jednom prekrasnom odvorcu, ali nismo se mogli baš eh, jako posvetiti okruženju jer smo najviše vremena posvetili raspravama. Dvije su eh, bile osnovne točke za raspravu za vrijeme tog izvanrednog sastanka. Prvo je bio Brexit. Gospodin Bernier je dao pregled priprema za početak pregovora a pregovori su počeli danas, kao što znate. A svi predsjednici odbora reagirali su na njegovu prezentaciju. Mi razumijemo stajalište Evropske unije, a to je da će pregovori biti organizirati u, u dvije faze – ali također mi inzistiramo na tome da se iznađe uloga za svaki od odbora jer vrijednost e, od svake od politika za koje smo odgovorni e, moraju nam dati ulogu u pregovorima. U svakom slučaju gospodin Bernier inzistira, a podržava ga gospodin gospodin Ferhofstadt iz parlamenta i gospodin Tajani a inzistiraju na tome da pregovori počnu sa pravima građana što znači da Europska unija i njeni e, građani koji žive u Ujedinjenoj Kraljevini te građani e, e, Ujedinjene Kraljeve koje rade i žive u državama članicama Europske unije. To je prva tema pregovora. Druga točka pregovora bit će financijsko rješavanje i razrješavanje, a to je jako teško. No, bez e, o, rješenja i e, dogovora o ove dvije teme neće biti moguće nastaviti drugim e, e specijaliziranim temama pregovora. To nam je rekao gospodin Bernije prije početka današnjih pregovora. Njega potpuno podržava i gospodin Verhofstadt. Drugo, što se tiče e, rasprave, bilo je suradnje među odborima na dosjeima koji su zakonodavni i nekozadavni. To e, ukazuje na to koji će odbor biti odgovoran e, u sukobu kompetencija, zatim primjena pravila 55 i primjena pravila 54. Naš odbor je u zlatnoj sredini u ovom području. Ima nekih odbora u kojima ima jako puno sukoba kompetencija sa drugim odborom. Mi ih nemamo toliko puno. A također e, e, mi to i ne priznajemo tako često. Ja sam izrazila naše stajalište, stajalište e, odbora ređi, a to je da ćemo e, sadržati naših ovlasti, no isto tako smo otvoreni za suradnju drugi, sa drugim odborima kako bismo postigli bolju implementaciju izvješća. Spomenula sam neke uspjehe u suradnju sa odborom za proračun. Naš izvjestitelj je bio gospodin Ovakov i zatim budući razvoj, e, urbano, e, urbani razvoj, to, to smo bili uspješni, uspješni. To su dakle dvije točke koje, o kojima smo raspravljali na ovom sastanku, a na kraju dana održana je večera, e, skupo se obradio gospodin Tajani koji je naglasio E, potrebu da se što bolje i učinkovitije komunicira s građanima, da ih se obavijesti o našim e, politikama, te rimska deklaracija koja je e, objavljena u povodu 60. objednice Europske unije. Eto, to su bile glavne točke o kojima je govorio za vrijeme sastanka. Eto, to su priopćenja o prethodnim danima, a sada bih e, željela reći da imamo pred sobom jako puno posla 26. i 27 lipnja jedna velika delegacija odbora će e, sudjelovati na sedmom forumu za koheziju koji organizira komisija zajedno sa, gospodinom Vicerojem, Kreo i gospođo Viselau govorit ću u ime odbora. Ja vodim jedan od panela u raspravi i nakon toga ćemo imati izvanredni sastanak u ujutro utorak 29. lipnja koji će biti posvećen zajedničkom saslušanju o urbanoj agendi sa, e, zajedno sa odborom regija. Tajništvo će vam poslati dnevni red tog sastanka u sljedećih nekoliko dana. Ja se nadam da će to biti e, što prije. A 12. i 13. srpnja je naš e, redoviti sastanak na kojem ćemo razmijeniti mišljenje sa estonskim predsjedništvom vijeća kao i sa povjerenikom Fersagerom o nedavnim promjenama od državoj pomoći e, povjerenik e, predsjed će također biti na tom sastanku. Dakle, pregled nedavnog eh, rada komisije u području kohezijske politike. Evo, tu ću eh, završiti sa priopćenjima, malo ih ima previše za danas, ali to je zato što smo u našem odboru bili, imali jako puno posla, sva što smo radili, a sada nastavljamo sa eh, našim dnevnim redom danas odjel za politiku organizira eh, okrugli stol o klimatskim promjelama i kohezijskoj politiki. To je zatražio Ređi kako bi se analizirala kohezijska politika u smislu promjene klime. Također e, želim obje, izvijestiti o trenutnom radu te ulozi regija i gradova Europske unije u E, implementacije Pariškog e, sporazuma COP21 o klimatskim promjenama. Imamo izvjestiteljicu gospođu Malinu, ona će nas izvjestiti o tome. Imate program, Tamo vidite da imamo snažan urbani ugao, a govornici će govoriti o različitim temama koje idu od e, veza između globalnim agendama, kohezijskoj politici, urbanoj adaptaciji, teritorijalna suradnja u ovome kontekstu. Ja ću početi sa dnevnom redom eh, giving the floor to da ću riječ gospodinu Martinu Nespadu koji je eh, eh, šef programa za klimu i okoliš i Institutu za evropsku u politiku okoliša. On će govoriti o Pariškom sporazumu i ciljevima. Dakle, izvolite gospodine. Ne izbiti imate riječ. Hvala gospođo predsjedateljice. Hvala odboru što mi je da priliku da ovo izvješće pripremim i predstavim na ovoj radionici. Ja ću vam dati kratki opis sadržaja. Kopije su dostupne na ulazu u ovu dvoranu za sastanke. Zapravo pozabavili smo se iskustvima e, na prethodnih MFF-ovima, znači kohezijskom politikom 2007. do 2014. i postignuća operativnog programa pod, ovim, pod tim e, mff zatim aranžman za klimatske promjene i njihovo unošenje u svakodnevni rad za period 2014. i 2020. u kohezijone politike i na temelju onoga što smo naučili iz ovih uskustva ne tako i na temelju naših e, ocjena primjene Pariškog e, sporazuma postavili smo nekakve izglede za 2020. 2020 godinu, e, pa ćemo vam reći kakvi su zaključci. Eto, to bi bilo uvod. Mislim da niko neće biti iznačen. Imamo puno međunarodnih obveza za promjenu klime i okvirnu konvenciju za promjenu klimu, Kyoto protokol i sada Pariški sporazum. A ciljevi su Pariškog sporazuma da se ograniči zatopljenje, globalno zatopljenje na više, više od 3 stupnja, odnosno pet stupnjeva na preindustrijske razine. Tu smo govorili o ulogama gradova i regija i oni moraju pojačati svoje napore i izmenjivati najbolju praksu. E, okvir Europske unije je 2020. E, a, e, i ciljeve 2020. i 2030. o kojima se trenutno razgovara. Barem 40% smanjenje stakleničkih planova plinova i ciljeve za obnovljivu energiju i efikasnost energije, a to smatramo relativno ambicioznim ciljem u uz, usporedbi sa onim kako se sada radi i e, implikacije su u zaključci koje smo, do kojih smo došli kako napredovati. I naravno značajna relevantnost djelovanja u urbanim područjima u smislu ublažavanja i adaptacije iako bih dodao da to ne isključuje ulogu za ruralna područja, o tome ću nešto kasnije malo reći. E, iskustva kohezijske politike od 2007. do 2014. Radilo se o novim e, područjima investicija, naročito u slučaju investicija u e, efikasnost energije to znači da, je, da se jako puno naučilo na strani e, vladajućih struktura. Također smo otkrili da je praćenje promjene klima i praćenje rezultata nije dovoljno strukturirano da su svi zapravo ispostavljali svoje ciljeve i pokušali sami identificirati koliko utroše na e, borbu protiv e, klimatskih promjera. E, ekonomičnost ovih investicija nije uvijek bila prioritet za, za vlasti, recimo projekt energetske efikosnosti, dali su se krediti javnom sektoru, odnosno općenito govoreći efikasnost e, energije je pokazala da je ekonomska kriza jako narušila e, programe država članica i da je dovela do toga da smo se više usredotočili na e, su i veće proširenje energetske efikasnosti u nekim slučajevima Regije su koristile sustav e, davanja sredstava za energetsku efikasnost, to je negdje bilo i odgovarajuće ako se e, usredotočilo na e, domaćinstva sa malim prihodima, ali to nije bilo dovoljno i stoga se subvencirali krediti za poboljšanje efikasnosti energije što je povećalo razinu aktivnosti koja je proizašla iz strukturnih i kohezijskih fondova. E, početna iskustva sa financijskim instrumentima su također zabilježene, recimo eksperimenti sa Jessicom, e, naročito energetska efikasnost, ali kao što sam rekao nije bilo E, jasne strukture za e, klimatske promjene što je imalo utjecalo na investicije u borbu protiv klimatskih e, promjena od 2007. do 2014. A sada idemo na razdoblje 2014. do 2020. To je značan, značajno razdoblje jer se kaže da će se više od 20% iz europskog budžeta utrošiti za ublažavanje posljedica E, klimatskih promjena, kohezijski i regionalni fondovi, e, čini se da postoji veća koherentnost e, i zajedničkost i više preciznosti u rezultatima procjene utjecaja klimatskih promjena. No još uvijek je teško utvrditi jasnu razinu E, doprinosa e, ciljevima za e, borbu protiv klimatskih promjena. Ne znamo koje se temeljne vrijednosti koriste kako bi se izračunale uštede. Što se tiče procesa za određivanje prioriteta u potrošnji sredstava dovedeni, napravljeni su mnogobrojni e, mehanizmi, uključujući partnerski mehanizam i e, dva su relevantna za klimatske promjene, a to je cilj za lokalnu ekonomiju i tematski cilj, cilj broj pet, a to je otpornost protiv klimatskih promjena i mjera za to. Također je vrijedno spomenuti cilj broj šest, a to je šira kategorija okoliša, ali kao što ćemo vidjeti, u praksi ona privlači jako puno e, investicija e, za borbu protiv klime. Želim naglasiti da sam e, dodao ovaj slajd nacrtu prezentacije koji vam je podijeljen, tako da to nećete naći u materijalima, ali mislio sam da bi bilo korisno objasniti kako se prati u kohezijskoj politici rashod za ostvarenje ciljeva. Komisija se služi određenom verzijom pristupa e, OECD-a za praćenje rashoda za klimatske promjene u okviru razvojne pomoći i vidimo da i su klimatske promjene jedan od glavnih ciljeva, 100% zapravo, rashoda. Iako je riječ o značajnom prioritetu, onda se izvaja 40% tih sredstava za postizanje tog cilja. Kada je riječ o kohezijskoj politici i Europskom fondu za regionalni razvoj i kohezijskom fondu, čini se da su to najpovoljniji mehanizmi za praćenje rashoda za klimatske promjene. To se ne temelji izravno na doprinosima za postizanje tematskih ciljeva, nego na čitavom nizu intervencija po kategoriji ulaganja. Dakle, mi imamo nekoliko stotina takvih e, kodova i ciljevi imaju vlastiti kod, ovisno tome jesu li oni primarno značajni za klimu ili relevantni za klimu. Evo, naveo sam tu nekih, nekoliko primjera, dakle ulaganje u obnovljive energije, dakle 100%, doprinosa klimatskim promjenama, zatim doprinos za e, energetsku učinkovitost u zgradama. Imamo također izdvajanja za morske luke, što značajno pridonosi klimatskim promjenama, što isto znači i za gospodaranje vodama, dakle e, smanjenje pitke vode recimo utječe značajno na klimatske promjene i e, rashodi se onda ocjenjuju prema tim kodovima i zabilježuju se kao relevantni doprinosi za klime u odgovarajućem programu. Dakle, to je najsloženiji, vjerojatno najprecizniji e, mehanizam kojim se koristi komisija u određenim područjima proračuna. Postoje još neke slabosti, dakle ako imate samo jedan ulagački kod za svaku investiciju, to previše pojednostavljuje prirodu te investicije, ali morate tu uzeti u obzir i administrativne troškove i rezultate i to odvagnuti jedno naspram drugoga i dakle tu imamo neke e, i pretjerane procjene nekim slučajevima i premale procjene drugim slučajevima. Evo, prelazim na sljedeći slajd, ovo je samo kratak pregled e, udjela potpore za klimatsko djelovanje u ESI fondovima po zemljama članicama. I to uključuje također i rashode za ruralni razvoj, ribarstvo i za socijalni fond. Ja sam e, to rangirao dakle, od Poljske koja izdvaja otprilike 17%, a sve do Austrije koja izdvaja daleko više od Poljske. Želim upozoriti da ne smijemo uzeti ove brojke zdravo za gostopo, dakle Austrija ne izdvaja mnogo za e, uredbu o ruralnom razvoju i tu možemo biti malo skeptični u vezi sa velikodušnošću koju e, pripisuje komisija ovom e, markeru za klimu od 100%. Idemo dalje na tematske ciljeve. Dakle, kao što vidite, veći dio ulaganja u svim fondovima izdvaja se za glavne tematske ciljeve, a to su 4 i 5 i to su zapravo ciljevi u vezi sa ublažavanjem klimatskih promjena i imamo određene doprinose za pojačanje otpornosti iz e, Fonda za ruralni razvoj, a manje iz kohezijskog fonda. No, imamo i značajan doprinos iz za ulaganja iz tematskog cilja šest, a to je tematski cilj koji ima širi ekološki značaj. Evo, sažetak. Dakle, to su neke procjene izdvajanja za suzbijanje klimatskih promjena prema dokumentima komisije iz srednjeročne revizije VFO-a 2016. godine. I zapravo imamo 20% ili gotovo 20% iz proračuna Europske unije. Kohezijski fond daje određeni doprinos i to nas niti ne iznenađuje s obzirom na ukupna izdvajanja iz kohezijskog fonda imamo jedan manji doprinos iz eh, fonda za socijalni razvoj. Kohezijska politika ima ojačanu urbanu dimenziju u sadašnjem VFO-u i, dalje se usredotoče na teritorijalnu suradnju u EU. Naravno, postoje značajne sinergije između djelovanja po pitanju klimatskih promjena i urbane dimenzije. Evo, naredni govornici će nešto reći o tome. Ja ću samo kratko spomenuti naravno energetsku učinkovitost i pametno gospodarenje energentima i korištenje izvora obnovljive energije, što je od velikog značaja i također obveza razrade strategije za odmicanje od za sve vrste teritorija, naročito u gradskim područjima i to je naročito značajno kao što je značajna i e, revitalizacija obnova e, takozvanih brownfield lokacija. Priđemo sada na razdoblje nakon 2020. godine. Naravno, sporazum iz Pariza stavlja naglasak na e, ostvarenje posvećih ciljeva do 2030. godine i to su ciljevi koje je Europska unija također prihvatila. Ali također taj sporazum e, određuje i ambicioznije djelovanje dugoročno i srednjeročno gledano i također e, zahtijeva da se razrade politike koje će voditi ka dekarbonizaciji. Dakle, iako nije možda potrebno odmah djelovati kako bi se ostvarili postojeći ciljevi za 2030. godinu, no ipak treba započeti sa radom sada kako bismo bili na pravom e, putu, kako bismo se odmaknuli od upotrebe fosnih goriva do 2040. i 2050. godine. Osim toga, budući da će razvijena gospodarstva trebati e, imati nulte stope emisija ili čak i ispod nule kako bi ostvarile postojeće ciljeve, treba će se usredotočiti također i na sektor gospodarenja zemljištem, a glavni naglasak tu će biti i ruralni razvoj. A to će biti značajno i za Fond za ruralni razvoj i za kohezijsku politiku. Naravno, to će biti primarno važno za ruralna područja, ali i za urbana područja, a to će se odnositi naročito na pitanje potrošnje hrane, gospodaranja otpadom i na učinkovitu urbanizaciju. U izvješću stoji da su i urbanizacija i kohezijska politika nešto što može ostvariti sinergije ka e, postizanju ovih ciljeva. I dva glavna zahtjeva za dalje uvrštenje klimatskih politika u kohezijsku politiku nakon 2020. godine su sljedeći. Dakle, to uvrštenje treba biti učinkovitije i treba se usredotočiti više na ciljeve i treba odraziti implikacije obveza koje je preuzela Europska unija sukladno Pariškom sporazumu. Dakle, evo nekoliko e, zaključaka. Dakle, uvrštenje klimatskih politika u ovo sadašnje programsko razdoblje, naročito kohezijsku politiku, je značajan korak napred. No, smatramo da su potrebne daljne promjene naročito da treba uspostaviti jednu vezu, jasnu vezu između kohezijskih programa i ciljeva ublažavanja koje žele postići i pojedine zemlje članice i Europska unija u cijelosti i to znači veću standardizaciju e, sustava za procjenu i praćenje učinaka na ublažavanje klimatskih promjena i e, također e, treba imati odgovarajuća mjerila i također u skladu sa proračunom koji je smjeren ka rezultatima komisija treba za sljedeće financijsko razdoblje Izniti što očekuje u vezi sa doprinosom buduće kohezijske politike i rashoda za istu u ostvarenju klimatskih ciljeva Europske unije. Dakle, tu treba odrediti koje se promjene očekuju u odnosu na zacrtane zadatke. Hrvatske i to predstavlja određeni izazov s obzirom naročito na opornost klimatske promjene, ali mislim da je ipak ostvarivo. I na kraju, kao što sam rekao na početku, Pariški sporazum e, zahtjeva da se stavi već naglasak na e, doprinos i e, sukladno sa dugoročnim ciljeva dekarbonizacije. Mislim da to naročito zahtjeva izbjegavanje ulaganja u industriju koja se temelji na fosilnim gorivima, a također to zahtjeva od naših partnera da se pridržavaju upravo takvog stajališta i u budućem razvoju. hvala vam. Gospođo predsjednice, na pozornosti, evo to bi bila moja prezentacija. Hvala. Nastavljamo sada sa gospodinom Rafaelom Tucom. Poveznice između ciljeva održivog razvoja, Pariškog sporazuma i nove urbane agende. Gospodin Tuc je e, voditelj e, odjela za programiranje u agenciji UN Habitat. Izvolite. Hvala. I hvala odboru na tome što je pozvao UN da bude danas ovdje. Mi smo agencija UN-a koja je nadležna za gradove i urbanizaciju. I u sljedećih deset minuta govorit ću o poveznicama između Pariškog sporazuma, ciljeva održivog razvoja i nove urbane agende koju su prošle godine osvojile sve članice UN-a. Onda ću navesti neke primjere isprepletanja tih eh, triju elemenata i na kraju ću iznijeti neke zaključke. Tri važne agende za djelovanje u pogledu klimatskih promjena su zapravo vrlo bliske. Ako sagledamo agendu za održivi razvoj, više od pola ciljeva je vrlo relevantno i za lokalne vlasti i da pače većina njih se ne bi mogla niti ostvariti bez potpune potpore lokalnih vlasti i e, u od 170 nacionalno određenih doprinosa, dakle do 70 njih 92 se govori o, urbanoj agendi i također o djelovanju po pitanju ublažavanja klimatskih promjena i to je određeni odmak od prethodnog mandata onih Habitata gdje se klima spominjala samo jednom. Dakle, ta tri novija sporazuma su usko povezani i međusobno se jačaju. Uloga gradova, naročito u klimatskom sporazumu, je sve jača od 2007. godine, a Pariški sporazum izričito spominje nacionalne vlasti kao posebne dionike, dok su prije bili e, u grupi sa e, organizacijama civilnog društva i od njih se traži jačanje napora i stvaranje nove platforme za razmjenu informacija. Evo nekoliko primjera i to su primjeri koji imaju najveći učinak na oblažavanje klimatskih promjena. Naravno, gradski prijevoz je ključno područje gdje možemo ostvariti određene učinke. E, Cilj 11.2 naročito govori o održivim e, sustavima gradskog prijevoza za sve. U urbanoj agendi nalazimo snažan naglasak koji se stavlja na učinkovite načine prijevoza, a znamo da su u prošlosti neki gradovi u svijetu već poduzimali mjere i još uvijek poduzimaju mjere koje imaju značajne, učinke na emisije stakleničkih plinova i to je slučaj i u Austriji. No ne samo na sjeveru nego i na jugu, evo imamo Indoneziju, zemlju srednjeg dohodka gdje e, radimo sa projektima koju financira Europska komisija u gradu Bogoru i to na razvoju brzog e, autobusnog prijevoza u gradu kako bi se smanjile emisije iz gradskog prometa. Isto možemo reći za sektor zgradarstva koji je opet značajan sektor kada je riječ o ublažavanju klimatskih promjena i ovdje vidimo da imamo dva cilja u održivim razvojnim ciljevima koji spominju zgradarstvo. Dakle, to je još jedno područje u kojem se mogu ostvariti značajne uštede i smanjenja stakleničkih plinova i to se odvija i na sjeveru i na jugu i u okviru i privatnih i javnih inicijativa. I tu vidimo neke primjere iz Kopenhagena i Pariza gdje vidimo zgrade koje postižu izvrsne rezultate po pitanju smanjenja emisija. Evo, kao što sam spomenuo, to se događa i na jugu. Mi smo podržali afričke zemlje u razvoju sustava ocjenjivanja za zelene zgrade, a to su sustavi koji jačuju izvrsnost održivih zgrada, a i nacionalne i lokalne vlasti mogu postrožiti propise koji se tiču energetske učinkovitosti zgrada. To je također važno i to su samo dva sektora, mogli bismo ih navesti još više. Evo samo ću navesti jedan e, primjer za svaki sektor. Dakle, energetska učinkovitost lokalnih vlasti je doista važna i to je primjer Hamburga gdje je na referendumu izglasana sam povratak u gradsko vlasništvo energetske opskrbne mreže, što znači da lokalne vlasti imaju veći značaj za e, potrošnju energenata i obnovljive izvore energije i to je razlika u odnosu na ostale zemlje gdje to nije toliki slučaj. Također imamo i pitanje gospodarenja otpadom, e, jedan primjer iz Finske, gdje se generira energija i emisije se istovremeno smanjuju znači emisije i otpada iz ovih, ova dva odlagališta. I na kraju, smanjenje emisija može biti održivije i učinkovitije ako se grupiraju ti sektori. Govorili se o, o razvoju lokacija Brownfield, imamo izvrstan primjer iz Štokholma gdje je izrastao nov gradski dio, novi distrikt eh, na eh, bivšem, eh, bivšoj Brownfield lokaciji i tu se ostvarilo doista značajne uštede i uspjehe kada se spojilo ta tri sektora. Evo, ja se da neću baš e, trošiti previše vremena na e, prilagođavanje, no je to također jedan od glavnih područja rada lokalnih vlasti. U ciljevima održivog razvoja imamo samo jedan od nekoliko ciljeva koji govori o 2020. i ne 30. i koji poziva gradove da razrade politike za prilagođavanje klimatskim promjenama do 2020. godine, što je značajno. Evo tu e, imamo e, primjer iz Nizozemske gdje se stvara prostor za e, izljevanje rijeka. I naravno, to je također važno za zemlje u razvoju. Evo imamo jedan primjer iz Pacifika, mjesta Honjara na Solomonskim otocima, gdje e, podupiramo lokalne vlasti na razradi jednog programa za klimatsko djelovanje i jačanje otpornosti. Dakle, to je u suradnji sa nacionalnim i lokalnim vlastima. I e, time se želi podržati i lokalno stanovništvo, dakle i ljude i e, gospodarske grane. Dakle, u zaključku možemo reći sa sigurnošću da su ove tri agende programi koji se međusobno jačaju, dakle i e, dobra urbanizacija je dobra i za održivi razvoj i za borbu protiv klimatskih promjena. Dakle, to znači kompaktne, integrirane i međusobno povezane gradove i također e, i e, to je dobro za okoliš i za klimu. Evo, to je najvažniji nalaz koji imamo. Urbanizacijom, dakle, možemo automatski pridonijeti ostvarenju druge dvije agende. Drugo, ako želimo biti doista učinkoviti, onda trebamo osigurati horizontalnu integraciju, što znači nadići granice gradova. Mnoga od ovih djelovanja ne staju na administrativnim granicama poput adaptacije na e, temelju ekosustava, solarne energije, prijevoza. To su sve prekogranična pitanja i zahtijevaju regionalni pristup, a ne samo pristup na razini gradova. I sljedeći zaključak, možda jedan od najznačajnijih, je taj da je vertikalna integracija preduvjet za učinkovito suzbijanje klimatskih promjena i vertikalna integracija zapravo znači da je to dvosmjerna ulica. Dakle, imamo vertikalnu integraciju koja treba doći sa nacionalne razine do lokalne razine i osnažiti lokalne vlasti i osigurati bliskost građanima i također e, treba dati veće ovlasti lokalnim vlastima, ali isto tako to treba ići obratno zato jer e, njihovo djelovanje treba biti mjerljivo, o tome treba izvješćivati također i to je preduvjet za povoljno djelovanje u suzbijanju klimatskih promjena. E, globalni e, pakt e, gradonačelnika za klimu i energiju koji je pokrenut ove godine ima izvrstan potencijal kojim će se potaknuti i daljnje djelovanje u suzbijanju klimatskih promjena. Dakle, to je spajanje pakta gradonačelnika i globalnog pakta gradonačelnika i na taj način će se dobiti na zamahu. U ovom trenutku imamo 7000 gradova koji predstavljaju više od 6 milijuna ljudi i svi imaju svoje akcijske planove kada je riječ o oblažavanju i prilagođavanju. UN Habitat će podržati taj e, pakt e, za e, dublje i također obsežnije djelovanje po pitanju suzbijanja klimatskih promjena. Hvala. Hvala lijepo. Sad ćemo nastaviti sa prezentacijom Aleksandre Kazmijačak. Ja se nadam da sam to koliko toliko točno izgovorila. Dobro. Dakle, govori se o urbanoj, urbanom prilagođavanju klimatskim promjenama. I gospođa Kašmjerček radi u agencije, Evropske agencije za zaštitu okoliša. Dobar dan. Hvala lijepo na ovom uvodu. Predsjednice, hvala vam lijepo što ste se stvarista potrudili izgovoriti moje prezime, što nije uvijek lagano. Dakle, u ove moje prezentacije bih htjela pokriti cijeli ovaj opseg veliki, dakle cijelu lepezu različitih posljedica klimatskih promjena u Europi i posebno što to znači u europskim gradovima. Nakon toga ćemo dati ukratko pregled stanja kako se gradovi pokušavaju prilagoditi tim klimatskim promjenama, a zatim ćemo govoriti, dati vam neke informacije iz naše agencije o tome što se događa, što mi radimo i na kraju ćemo baciti pogled na sve one nove prijetnje koje se javljaju. Dakle, da vidimo kako izgledaju posljedice klimatskih promjena u Europi. Vrlo su različite i već ih mi svi osjećamo. Postoje različite posljedice i učinci u različitim regijama. Primjerice na jugu i kontinentalnoj Europi postoji puno veći rizik velikih valova vrućina, požara šumskih kao što recimo Vidimo kako se to sad upravo dogodilo u katastrofalnim razmjerima u Portugalu. U zemljama na sjeverozapadu možemo očekivati više e, poplava i to kako iz rijeka, tako i zbog obilatih kiša koje izazivaju poplave i kliž, kližanje terena i tako dalje. Dakle, u svakom slučaju nam je potrebno onda jako dobro lokalno poznavanje uvjeta u kojima se živi kako bi se ublažile te posljedice. Ali ono što se još vidi je da postoje velike regije koje proživljavaju slične posljedice klimatskih promjena, a to znači da bi ti ljudi mogli jako dobro surađivati i pomagati jedni drugima i konkretno i razmjenom iskustava da se pripreme za nove posljedice klimatskih promjena. I sad, zašto govorimo posebno o gradovima? I zbog koncentracije stanovništva, ali i zbog toga što su gradovi e, puno, puno skloniji i osjetljiviji na štetu i a osim to, a s druge strane kvaliteta samih gradova i način života tamo također pojačava te posljedice klimatskih promjena. Naime, to su područja u kojima primjerice kišnica ne može oteći tako lako niti e, otići u zemlju, nego izaziva puno lakše poplave, što onda izaziva čitav niz drugih e, posljedica i šteta. Da vam dam neke primjere. E, val vrućine 2003. u kolo obvezuje u šest europskih država izazvalo više od tisuća, 70 tisuća mrtvih što su koji su umrli od posljedica direktno ili indirektno od tog bradla vrućine. Zatim imamo još recimo 2011. primjer onog velikog velikog potopa u Kopenhagenu kada su takozvani oblaci pukli, da tako kažemo ispraznila se kiša i to je izazvalo više od 800 milijuna eura štete samo gradu Kopenhagenu. Ali kakve se situacije možemo očekivati u budućnosti sve više sve težih takvih učinaka i posljedica. Prema tome gradovi se moraju adaptirati, moraju se prilagoditi kao što su naši moji prethodni govornici rekli e, stvari postaju još teže. Prema tome moramo se prilagoditi ovim promjenama koje očekujemo. Kako se ta prilagodba vrši? recimo imali smo iz 2012. jedan posebnu strategiju za prelagodbu gradova takvim posljedicama i imali smo dakle što su bila bitna rješenja zelena infrastruktura to znači da imamo sve više E, zelenih područja koje mogu smanjiti temperaturu i povećati kapacitet gradova da upiju onu vodu koja curi, ali su tako i neki meki pristupi, primjerice akcije koje go, dižu razinu svijesti među građanima o tome kak, šta mogu očekivati od klimatskih promjene i kako se s tim nositi. Dakle, što se tiče naše prilagodbe na klimatske promjene u Europi, a da tu strategiju adaptacije, odnosno prilagodbe Europska unija usvojila 2013. I to je sastojala se od promoviranja različitih akcija u zemljama članicama, zatim promoviranja bolje, bolje informiranosti kod donošenja odluka i promoviranje prilagodbe u ključnim ranjivim i osjetljivim sektorima. Dakle, više od 23 eh, zemlje članice je usvojilo na temelju toga i svoje nacionalne strategije za prilagodbu klimatskim promjenama i postoji, kao što smo već čuli malo prije, i cijeli konvent konvencija gradonačelnika koja je osnovana upravo zato da se bave specijalno posljedicama klimatskih promjena i energetskom učinkovišćošću i najmanje 20% kompletnih sredstava iz europskih fondova rezervirano je upravo za bavljanje klimatskom promjenama, uključujući sredstva iz fonda ESIF, to su dakle, kohezijski strukturni fondovi od za razdoblje 2014. do 2020. Zatim, u okviru obzora 2020. se jedan veliki dio sredstva usmjerio u znanstveno istraživanje kako bi se ublažile te posljedice. Također, još jedan cilj teh promotivnih akcija je bio odlučujući da za osnivanje naše Europske agencije za okoliš i zapravo usmjeravanje našeg plana rada. A riječ je naravno o posljedicama klimatskih promjena i jačanju naših sposobnosti da se s tim nosimo. Jedan od tih programa i se vodi u Europskoj Agencije za okoliš zajedno sa općom upravom Europske unije za klimatske promjene i climate. I tu imamo jednu platformu koju su osnovali na kojoj mi de facto razvijamo različite strategije, politiku, e, politike i razvijamo konkretne akcije, operativne programe. Imamo i čitav niz e, pojedinih slučajeva koji služe kao uzori na temelju kojih e, mi donosimo smjernice za lokalne vlasti kako bi one same sudjelovale u donošenju tih strategija i primjenjivale ih a u svakom slučaju svi potpisnici konvencije gradonačelnika su sudjeluju toj radu te platforme. U izvješću prošle godine smo analizirali napredak do 2000, od 2012. kada je prvi puta ta jedna prva strategija za adaptaciju Europi objavljena. Ključna poruka je bila da se akcija doista i poduzimaju i vrše. Međutim, još uvijek između faze planiranja i provedbe su velike i tako da imamo de facto dobre primjere samo u nekoliko velikih gradova e, gdje se ta prilagodba uspjeva ostvariti. Tamo gdje ne košta puno, gdje imamo i gdje ne zahtjeva da se na terenu provedu prevelike promjene. Dakle, posebno se puno naglaska stvara na svim rješenjima koje se temelje na prirodi, dakle ovim zelenim rješenjima i povećanju tih područja koji mogu progutati e, velike kiše lakše i odvesti tu vodu. Međutim, tamo gdje treba recimo se uskladiti i gdje se treba prilagoditi na jedan sustavniji način sa puno većim investicijama i dugoročnije, to još za sada ne ide tako brzo. To naravno treba ući u sva područja upravljanja u gradovima, ali to još uvijek predstavlja veliki izazov. Ove dvije, kao što vidite, zemljovida nam pokazuje na ljevoj strani broj potpisnika svih gradonačelnika koji su potpisali ovu svoju inicijativu gradonačelnika protiv klimatskih promjena do 2015. i vidimo gdje su počeli sa planovima adaptacije. Samo da vam pokažemo koliki je napredak još postignuto. Na početku lipnja smo imali više od 700 lokalnih E, predstavnika vlasti koji su se pridružili ovoj konvenciji gradonačelnika o usklađivanju, odnosno prilagodbi, a ukupno ih je bilo dakle više od 900 europskih regija ukupno koje su tu bile zastupljene. Zemlja na desno pokazuje kako izgleda sudjelovanje u Europi i to kako izgleda sudjelan različitim europskim i globalnim inicijativama. To je naravno prikazano stanje krajem 2015. sad je već još puno bolje, ali vidite koliko, gdje se te inicijative najviše koncentriraju, uglavnom u gradovima i vidimo da imamo neke gradove koji su jako, jako aktivni kao recimo Barcelona i Pariz. Što, kako može izgledati ovo gradsko prilagođavanja. Ovdje imate jedan primjer u Kopenhagenu koji je nakon onog kobnih kiša 2011. koji su zvali pucanje oblaka, oni su razvili čitav jedan oblik upravljanja kriznim situacijama nakon takvih nevjerojatnih kiša i u roku od, donijeli jedan plan što će sve napraviti na rok od 12 godina kako bi se zaštitili maksimalno tako naglih poplava, takvih naglih E, obilatih, preobilatih oborina. I uglavnom su jedan dobar dio gradskog prostora promijenili namjenu njegovu i pretvorili ga opet, ozelenili ga i pojačali općenito zelenu infrastrukturu. To znači nije samo zato da daju prostor vodi gdje može ona e, ponirati u tlo i nestajati, nego naravno onda su to iskoristili za rekreacijske i druge svrhe. Naravno, Ehm, jako je puno sredstava potrebno da se na taj način gradove prilagode i ehm, adaptiraju na klimatske procjene. uzimamo da 1,5 milijardu eura samo Kopenhagen trebao za tu recimo svoje ozelenjivanje. Pitanje je jasno kako doći do tih financija. Imamo čitav niz studija u 11, 11 gradova u Europi koje su prevedene da se vidi kako se mogu kako se mogu ta sredstva prikupiti i riješiti problem financiranja. To nije, ne treba biti nekakva smjernica, još manje ništa obavezno što se nameća, ali je vrlo zanimljivo kao izvor inspiracija. Jer čak kad imate recimo mogućnosti financiranja iz nekog europskog fonda, možda gradovi jednostavno nemaju kapacitete da u pravom trenutku na pravi način podnesu e, zahtjev za tim novcima, za tim sredstvima i propuste tu mogućnost. druga stvar je da integrirano adaptiranje na klimatske promjene će dugoročno uštediti novce koliko god u prvom času bila ova prva investicija unaprijed izdana teška i velika, ali čitav niz različitih koristi iz toga proizlaze. E, kvaliteta života se poboljšava, može se povećati i mogućnost sudjelovanja da kažemo kruženja sredstava kroz različite sektore na taj način oživljavanja i ekonomije u tim gradovima na razne načine korisno. Dakle, da sažmemo. E, čitav niz gradova je počelo raditi na toj adaptaciji na prilagodbi na klimatske promjene. Zato je jako bitno da se e, razmjena znanja i iskustava kontinuirano vrši recimo kroz Interreg projekte o kojima ćemo čuti u sljedećem referatu puno više. Drugi veli, zatim veliki izazov naravno financiranje i kako to napraviti. Druga stvar je koja je bitna kako ćete postupno promijeniti i gradsku politiku i biti hrabri i promijeniti okvir politike gradske i okvir gradskog upravljanja, gledajući naravno na dugoročne ciljeve. Razvoj i održavanje jednog e, takvog okvira upravljanja koji podupire sve takve novosti i prilagodbu e, se mora vršiti na svim razinama, europske, nacionalne i lokalne. A zatim jako je bitno da se pitanje prilagodbe klimatskim promjenama uključi u sve sektore općinskog, odnosno zajedničkog rada u lokalnim zajednicama, gradovima i ostalom. I na kraju, konačni izazov je da je gradovima potrebno jako puno smjernica i vođenja u tome kako će se početi prilagođavati klimatskim promjenama. Evo vidite ima jako puno informacija oko nas koje lebde i koje postoje, međutim kako to kanalizirati i kako omogućiti gradovima da se u tom snađu i da najkorisnije izvuku, to je jako teško. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. A sad ćemo nastaviti sa gospodinom Kristijane Breznik. <clears throat> Koja nam radi u E, koja je voditeljica u upravi grada Beča za Interreg projekte u središnjoj Europi i koja će nam govoriti kako transnacionalna suradnja pomaže gradovima da se nose i rješavaju izazove klimatskih promjena. Hvala lijepo. Dame i gospodo, hvala vam puno što ste mi pružili mogućnost da vam danas mogu ovdje prezentirati središnje dakle gradove srednje Europe koji su sad u punoj akciji i koji koriste ove velike instrumente transnacionalnih programa kako bi našli prikladna rješenja za borbu protiv i pripremu i prilagodbu na klimatske promjene. Moja prezentacija će se biti podijeljena na dva dijela. Prvo bih vam dala jedan pregled kako su transnacionalna suradnja, kako je to zapravo uh, ukotvljeno i stavljeno u te strukturne fondove, a drugi dio će se nositi na vrlo konkretne projekte provedene u gradovima u vezi adaptacije na prikladne na klimatske promjene. I mi, mi, smo ovdje odabrali primjere i velikih i srednjih i manjih gradova. Evo, nakon svih ovih prezentacija mojih prethodnika, mislim da se ovo jako lijepo zapravo nadovezuje i na sve one zaključke koje smo već čuli u prethodnim prezentacijama. Možda vam je poznata ovaj grafički prikaz iz Europske komisije, dajem vam malo pregled financijskog okvira Interreg programa. Znamo da Interreg dobiva 3% od e, Sredst, 3% sredstava iz proračuna za kohezijske fondove. Osim toga imamo i transnacionalne programe koji dobivaju 20%, dakle to je otprilike 2 milijarde eura koji se na 15 konkretnih operativnih programa dijele. Ovo je ovih 15 programa. Središnja Europa, Dakle, program, za, program koji se odvija upravo i koji ja u ime Bričke gradske uprave vodim, vam je ovdje crveno obilježena. Imamo dakle jedan pravo, izgrađujemo vrlo učinkovita partnerstva, partnerstva kako bi djelovali na većim prostorima i teritorijalno većim prostorima gdje se onda i implementiraju te naše strategije i konkretni operativni programi. Svaki program može odabrati maksimalno četiri tematska cilja a i to je danas gospodin Nespit o tome govorio. Srednja Europa je odabrala jedan od prioriteta dakle četvrti tematsko područje, to je ugljična ekonomija i vidite to vam je ovdje isto crvenim uokvireno sve što su, što su se oni opredijelili kao svoj prioritet. To vam pokazuje kako je vrlo bitan fokus upravo niskougljične ekonomije na našem teritoriju. Što bi se moglo dogoditi, što se može činiti sa transnacionalnim programima generalno? S obzirom da mi nemamo tako jako puno novaca, kao što vidite, onda što možemo činiti? Možemo razvijati strategije, operativne planove i pilot projekte i s kojima idemo prvo u manjim okvirima, a kasnije krenemo na veće projekte sa jačim instrumentima. Međutim, ono što je vrlo bitno, mi na jednom multiupravljačkom razini dajemo pristup ljudima da dođu do tih operativnih programa. A sada pogledajte, ovdje imate i ključne brojke koje su vam ovdje prikazane. Ne želim sad ulaziti u detalje, ali imamo devet zemalja članica koje sudjeluju, 115 milijuna stanovnika živi u tim zemljama i 250 milijuna eura smo dobili sredstva za razdoblje od sedam godina. Ono što je još važnije od tih brojki je da tijekom svega onog što smo već počeli, mi smo zapravo već 70% sredstava iskoristili i od 900 partnera koje mi sufinanciramo, 200 njih su gradovi. Prema tome, ovo je već puno više i pokazuje da imamo puno jače iskustva nego u prošlom razdoblju od 2007. do 2013. Zatim što je još bitno, mi smo alocirali otprilike 30% sredstava tih e, projektima o vezi klimatskih promjena i jasno kao što je kolega Nesbit govorio riječ je o različitim šiframa za i pravilima intervencije kako ćemo postupati unutar naše strategije za borbu protiv posljedica klimatskih promjena. Ne želim sad ulaziti dalje u detalje u ovom, ali ovo vam isto govori da nemamo samo kao jedan prioritet niskougljičnog gospodarstva, nego i kao što je već malo prije kazano, druga stvar je naš tematski cilj, tematsko područje broj 6, a to je kako ćemo financirati sve projekte klimatskih promjena usredotočimo se na dvije važne karakteristike zbog kojih toliko gradova traži financiranje iz našeg programa. Središnja Europa je jako policentrična. Imamo stotine malih općina, velik broj srednje, velikih gradova i općina i čak i Hrvatska koja je sad u našem programu imamo sedam E, glavnih gradova, uključujući glavni grad Hrvatske. To je naša ciljna skupina, glavna ciljna skupina koja nam omogućava također da se bavimo projektima u funkcionalnim urbanim e, područjima ako se kombiniraju sa zaleđem. Znači u punom slučajima financiranje gradovi, gradova ne ide samo na gradove, već i mnogo šire. Jedan važan as aspekti, adaptivni kapacitet gradova u Srednjoj Europi. Ja mislim da vam ova karta jasno pokazuje gdje se nalazimo. Radi se o velikoj raznolikosti u regionalnoj konkurentnosti, vidite to i po bojama, vidite kako su podijeljene države iza bivše željezne zavjese i ispred nje i kakve to strukturne e, učinke ima na regiju. Ako imate na umu ovu vizualizaciju, na sljedećoj karti vidite veliku ranjevost u nekim područjima ove regije, što znači da imaju jako mali adaptivni kapacitet da se pripreme za promjene klime i njihove učinke na, i prirodne katastrofe. Ne mogu puno ulagati u ublažavanje i prilagođavanje učincima promjene klime. Kao što je već spomenuto, to je rekla gospođa Kazmičak, u ovoj regiji Imamo nedostatak vode, opasnost od poplava i ekstremne e, vrućine. Pretpostavit ćemo da konkurentnost i e, razina TDP p-a je ra, e, e, određuje koliko ste adaptabilni, koliko osjetljivi na primjenu promjenu klime. Gradovi ne mogu čekati. Oni su jako aktivni u srednjoj Europi jer gradonačelnici ne mogu čekati, oni moraju nešto napraviti. Ova slika je bolja od bilo kakvog popisa jer vam dade, daje vizualni prikaz gradova koji koriste naše programe jer je ulaz u suradnju jako mali, ulaz za financiranje jako mali da se dobije znanje i razmjena najboljih praksi. Ovo je slika iz e, razdoblja 2007. do 2013. i pokazuje veze između 270 partnera u 26 projekata koji se samo tiču klimatskih promjena. Ne radi se tu o transportu i bilo kojim drugim inovacijama. Mi mislimo da kad bismo nacrtali sliku onoga što se sada događa u smislu programa, to će biti čak i bolje. Vidite da suradnja ide u svim smjerovima i imate neke e, e, trokute jake suradnje, a koje uključuju neke regije izvan ovoga područja. A sada idemo na e, primjere projekata. Prvo je gradovi i adaptacija. Već smo jako puno čuli o e, urbanim otocima vrućine i valovima vrućine i vidimo da gradovi zajedno rade da bi razmijenili saznanje o tome što e, učiniti i kako popraviti e, uvjete života moj grad Beč e, također je sudjelovao u ovome projektu i ako sam ponesna to možete u vašim dokumentima vidjeti koje su to bile aktivnosti, a nešto toga je povezano jako dobro sa onim što je predložila prethodna govornica, što treba učiniti, kakve aktivnosti poduzeti, ali ono što je još važnije ovdje je to da možete vidjeti i horizontalnu suradnju, znači gradovi funkcioniraju zajedno i rade zajedno i vidite vertikalnu suradnju, da to je e, suradnja regija i lokalnih razina i vidite i interdisciplinaru suradnju e, istraživači e, za, zajedno, rade zajedno sa stručnjacima za okoliš, sveučilištima, političarima i tako dalje. To je sve moguće unutar ovih programa suradnje. Sljedeće, ne radi se o adaptaciji, već ublažavanju posljedica i to, radi se o jednoj drugoj ciljnoj skupini, malim, malim općinama koje jednostavno nemaju znanje niti kapacitete da se bave projektima za planiranje energije i e, učinkovitosti energije. 34 grada surađuju u ovome projektu koji se zove Menergi kako bi razvili akcijske planove za energiju i kako bi uspostavile agencije za e, okoliš, što su već neki učinili. E, za ove općine ne bi bilo moguće dobiti znanje ako ne bi bilo ovakvoga projekta. Osim toga treba e, budžet je bio 1,1 milijuna za 34 grada, no u našim projektima najbolji i najveći rezultati se postižu naknadu. Znači ovi E, projekti mogu dovesti do 117 milijuna eura e, investicija za izolaciju, solarne panele i druge stvari. Osim toga, 21 od ovih općina kasnije su se pridružili e, inicijativi konvencije gradonačelnika. Sljedeći projekt je opet e, radi se e, o projektu ublažavanja i e, učinkovitosti korištenja energije u javnim zgradima. I ovdje sudjeluju gradove i općine zajedno i čak su izgradile demonstracije tracijskih zgrada, no tu se više radi o novo izgrađenim zgradama, dakle one koje danas još ne postoje. Ono što je mm, još važnije, oni su također razli, e, razvili e, zajedničku procjenu za održave zgrade zajedno sa glavnom upravom za okoliše, gdje se može na otvorenom e, izvoru sa referencema provjeriti e, učinkovitost svake od zgrada. Ako pogledate naše projekte vidjet ćete da je geografska distribucija jako dobra od istoka na zapad, od sjevera i jug, naročito se uključuju one regije koju ste vidjeli na karti kao vrlo ranjive i koje nemaju dovoljno e, pristupa znanju. Zadnji projekt koji, e, o kojem bih vam željela nešto reći i onda završiti svoju prezentaciju, opet je ublažavanju posljedica. Ne radi se o novim zgradama, već o postojećim zgradovima ovdje. Također se e, govori što da se radi u e, pametnom upravljanju energijom. To je vrlo vruća tema. Zaista imamo jako puno molbi za ovu temu i na naše pozive na e, javljanje i to je vrlo važno za mnoge gradove. U ovom trenutku Izostavila sam e, nešto od materijala gdje možete dobiti više informacija, možete također pogledati našu web stranicu, ali oni predstavnici koji dolaze iz regije gradova Srednje e, Europe, želim vam reći da ćemo odaslati treći poziv 21. E, i 22. u rujnu, imat ćemo konferenciju u Berlinu, pa ako možete E, poslati dionike ako, ako ih zanima sudjelovanje u pozivu i sudjelovanje na konferenciji ako imaju vremena vrlo ću e, vas rado sve vidjeti tamo. Hvala. Hvala na ovoj prezentaciji, da hvala dama i gospodo na vašim prezentacijama. Sad ću dati riječ predstavnicima Europske komisije koji će reagirati na ovo što su čuli, možda će imati sugestije. Prije svega gospođa Gergana Melodinova, vođa tima za centre kompetencije i pametan i, rasti e, rast i razvoj u E, glavnoj upravi za energetsku politiku Europske komisije. Izvolite, imate riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. Hvala parlamentu i odboru ređi što je organizirao ovako dobru radionicu. Moj zadatak je danas jako lagan jer smo imali jako dobre prezentacije. Zanimljivo je vidjeti kako nova područja klime u odnosu na prethodno razdoblje postaje središnji prioritet za reformiranu kohezijsku politiku. Postigli smo indikativni cilj od 20%, čak smo ga i prebacili. E, za e, ugljik je više od 50% od minimuma, znači tu imamo jako veliku predanost za ekonomiju koja će koristiti malo ugljika. E, imamo mm, e, vrlo mm, važnu inicijativu za e, zakonodavstvo i upravljanje rizikom. Imamo također jako dobre primjere iz Interega što se tiče podrške suradnje i tehničkoj podršci, izgradnje kapaciteta. Puno smo postigli u E, za, za razdoblje od 2014. do 2020. klima je postala vrlo važna, dio svakodnevnog života što se tiče horizontalnih zahtjeva imamo različite projekte transportna infrastruktura adaptacija e, klimatskim promjenama to je sve jako pozitivno ova priča se da nastavlja to je priča bez kraja i konca jedan e, vrlo važan novi element u toj priči su gradovi i ono što smo namijenili gradovima, 5% ide izravno gradovima, sada države članice su čak rekli da će to biti 8%, 15 eh, milijardi će 15 milijuna će ići gradovima, 40% od tih 15 milijardi će biti za e, niskougljičnu ekonomiju, to je prvi prioritet koji je izabran od strane gradova, sljedeći, sljedeći prioritet je zaštita okoliša. To također ukazuje na promjenu do koje je došlo u kohezijskoj politici i stvarnom fokusu na klimu, energiju i okoliš. Ono što je spomenuto vrlo vrlo kratko je inovativni aspekt, odnosno aspekt inovacija. Želim samo reći da je proces kojim se bavi industrija i istraživači fokusira se na prioritete za regije i kasnije na kohezijsku politiku koja će usred, usmjeriti novac na te prioritete, prioritete. To je sve jako važno za klimu i to je nešto što će nastaviti biti Ključ za budućnost treba nam sustav inovacija kad govorimo o klimi i to je nešto što je zaista ključno za postizanje e, daljnjeg koraka u mobilizaciji e, istraživača industrije i da se iznađu sredstva za e, primjenu tih inovacija na tržištu. To je u skladu sa tematskom ciljem četiri Možemo dakle govoriti jako puno o postignućima, ali i dalje postoje izazovi. Jedan od izazova koji je spomenut je e, rezultati, odnosno bolja metodologija. To je samo po sebi izazov i velika zadaća, ali naravno mi smo uzeli obzir ovaj aspekt izvješća, također želim spomenuti urbanu agendu, puno e, u prezentacijama je bilo o gradovima, osim e, namjene sredstava, komisija aktivno radi sa brojnim institucijama i država članicama i gradovima na urbanoj agendi za Europu. E, lansiraju se partnerstva pod ovom agendom i klimatska prilagodba je jedan od ključnih partnerstava. Energetska, tranzicija, još jedno partnerstvo, uskoro ćemo imati poziv za urbane inovativne akcije koje će se također baviti prilagodbom na novu klimatsku situaciju. Puno toga se događa, želim završiti sa dvije stvari. Ono što je važno je naravno usredotočiti se se na inovacije u gradovima, ali i na boljem korištenju financijskih instrumenata da, da se oni bolje koriste i da se više postiže tim financijskim sredstvima. I zadnje, ono što je vrlo očito, a čula sam ovdje dobre mm, e, rezultate i primjere, moramo se usredotočiti na bolju komunikaciju. Znam da vi puno o tome znate, ali to je nešto što je važno za građane. Oni moraju čuti što se događa na terenu sa novcima Europske unije i to treba sve više i više naglašavati. No, hvala vam na ovom zaista zanimljivom sastanku. Hvala, hvala puno, a sada nastavljamo sa e, glavnom upravom za klimatsko e, djelovanje gospodin Klaus Kondrov će predstaviti svoje stajalište o tome. Dobar dan, hvala na pozivu. Hvala govornicima na prezentacijama koje su bile zanimljive. Martin Esbito e, me podsjetio na strategiju za Europu 2020 to su, koja ima tri cilja održivog razvoja, a to svi se bave ublažavanjem posljedica klimatskih promjena. Znači, prilagodba je nešto čemu je to pozadina, ali u strategiji 2020. to nije bila prioritet. Sada imamo strategiju od 2013. Znamo da imamo Pariški sporazum koji je E, adaptabilno stavio e, uz bok e, prilagodbi i ublažavanju posljedica. Ako pogledamo kakvi su to zaključci, ako pogledamo na razdoblje od 2014. do 2020. i to proračunsko razdoblje, uspjeli smo u europske strukturne investicijske fondove uključiti i ublažavanje i prilagodbu. To je jako dobar temelj za daljnje djelovanje u pogledu klime. Ako Europa želi i dalje biti globalni lider, moramo e, postići rezultate. Ono što ste čuli o gradovima je vrlo obećavajuće. Gradovi su blizu građanima, e, blizu su učencima promjene klime i blizu su akciji za, e, borbu protiv klimatskih promjena, ublažavanju i prilagodbi. Građani će imati sve veću ulogu u tome kako se investira u akcije za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena u Europi. Završit ću sa nekoliko riječi o, e, adaptacijskoj strategiji koja je osvojena 2013 Sada e, se procjenjuju njeni učinci i u tom kontekstu imat ćemo konzultacije sa dionicama krajem listopada. To će trajati tri mjeseca do siječnja i nadamo se da će biti jako puno doprinosa toj javnoj konzultaciji do kraja siječnja e, sljedeće godine. Hvala. Hvala najljepša kolege. Izvolite sad vi imate riječ. Ako imate pitanja ili sugestije, komentare, izvolite, otvorem raspravu. U redu. Gospođa Rodriguez. Što se Portugala tiče, ja nisam sretna što moram govoriti o klimatskim promjenama. Nitko u Portugalu to, o tome ne želi govoriti jer se radi o zapravo jednom e, nemaru. Želim govoriti o e, ovom konvenciji e, gradonačelnika koji na terenu čini se nevoljko primjenjivaju primjenjuju zakone i E, stvari koje se događaju mogu se izbjeći primjenom zakona. E, žao mi što nisam čula o rubnim područjima, o najudeljenim područjima, funšalu Maderije recimo nešto što je podložno e, požarima 2010. godine, zatim Eh, jakim nama u 2013. godini i, možda Rafael ili Aleksandar iz Ujedinjenih naroda mogu objasniti zašto u tome u toj konvenciji nikad se ne brinemo da se zakoni e, zapravo primjenjuju. Zašto lokalne vlasti često završe na sudu, zašto ih tuđe građani zbog toga što ne primjenjuju zakone. U Portugalu, na primjer, građane e, lokalne vlasti također mogu e, tužiti. Eto, to bi bile praktična pitanja nedostatak pažnje na potrebe i zahtjeve e, građana, čak i u ovom parlamentu. Možemo stupiti u kontakt sa lokalnim vlastima i pokušam, mojim reći da moraju slušati građane kad se govore o stvarima poput promjene klime, jer građani su također e, Dakle, kao što sam rekla, mene zanimaju udaljena područja i šta tamo možemo e, učiniti. Gospođa Vana, izvolite, imate riječ. Hvala gospođo predsjedateljice, hvala go, gostujućim predavačima na njihovim prezentacijama. Kao i što je kolegica rekla, ovo je vrlo važno za našu radionicu i zeleni su bili e, jako zainteresirani na, za ovu razmjenu e, razmišljanja. Pokušat ću biti kratka jer nam vrijeme bježi. Zajednički nam je cilj da poboljšamo e, doprinose iz kohezijske e, politike za postizanje klimatskih ciljeva. Vrlo je važno da studija gospodina Nezbida koji on danas predstavio da je dodatni dokaz da 20% e, potrošnje za, na klimu, odnosno smanjenje klimatskih promjena neće biti dosegnuto uprkos dobroj volji upravljačkih tijela. Još jedna stvar na koju ova studija e, ukazuje je nedostatak e, sveokupne strukture i e, metodologije za monitoringa. Zeleni imaju konkretne prijedloge o tome kako poboljšati zakonski obvezujuće ciljeve za potrošnju na borbu protiv klimatskih promjera i integrirani program između različitih planova za za e, e, klimu. Moje pitanje je vrlo jednostavno i kratko. Da li vi mislite da najjednostavnija rješenja za ojačavanje e, borbe protiv klimatskih promjena je da se zamijene politička obećanja sa obvezujućim, zakonski obvezujućim zahtjevima i ciljevima. Iako je tako, i š, da li, što se vas tiče, da li bi to bilo bolje na nacionalnom ili programskom nivou i da li mislite da bi bilo dobro uvesti nekakvu neka, negativnu listu za e, potrošnju koja se negativno odražava na klimu. I moje zadnje pitanje, ja dolazim iz grada Beča i iz urbane sredine i urbana agenda je vrlo važna tema za naš odbor, prema tome zanima me da čujem malo više vaših prijedloga o tome kako reformirati ili ojačati urbanu agendu da se e, e, e, zapravo smanji procjep između gradova koji već puno znaju i puno imaju u smislu adaptacije na klimu kao što je Beć i drugih koji još uvijek nisu tu. Hvala gospođo Demato, imate riječi. Hvala tri pitanja. Prvo e, se tiče upotrebe zemljišta. Rekli bih da se građanima činimo bipolarni, jer ako s jedne strane govorimo o ublažavanju izrabljivanja zemljišta, s druge strane komisija podržava politike za proizvodnju biogoriva kojim e, se oduzima zemljište poljoprivredi. Dakle, koji je najučinkovitiji smjer e, za kohezijsku politiku u ovom području. Drugo, pitam se šta će se dogoditi sa sinergijom između ESIF-a i EFSI-a, jer znamo vrlo dobro da EFSI još uvijek sada financira fosilne izvore energenata i što će biti sa budućnošću tog fonda. I još jedno posljednje važno pitanje. Što komisija misli o osnivanju jednog fonda po modelu američke EPE, e, dakle koji pune same industrije koje mijenjaju klimu i što misli o jačanju istraživanja po pitanju fitoremediacije fitoremedijacije i bioremediacije, bioremedijacije, dakle sanacije jer znamo da u svakoj e, regiji, u svakom gradu Europske unije sa 27 zemalja članica postoji taj problem sanacije onečišćenih terena od strane industrije, ali ne samo industrije. Hvala sljedeća, gospođa Krep. Hvala lijepo. Oprostite prvo što sam zakasnila jer možda je zapravo ono što bih ja pitala već kazano i već ste dali odgovor, ali dobro. Dakle, mi smo nedavno bili s jednim izaslanstvom na Azorskim otocima i tamo je skupina gradonačelnika, i to s pravom, upozorila na to kako nema baš puno smisla Eh, ovih 20% htjeti postići u svim našim operacijama energetske učinkovitosti i primjerice onda izolirati zgrade na Azorima koje je izolacija potpuno, potpuno nepotrebna jer tamo nikad temperatura ne ide ispod nule. Pa onda je moje pitanje nešto što se na to nadovezuje. Ne znam da li je sad sve to točno i ispravno što su nam gradonačelnici i načelnici općina na Zorima rekli, ali što vi mislite, kako vi procjenjujete e, da li je dovoljno u zemljama članicama, da li se dovoljno uzima u obzir mišljenje lokalnih tijela vlasti i drugo, kako mu mislite tih 20% za zaštitu od klimatskih posljedica sve primijeniti i potrošiti, investirati, uložiti jer mislim postoje valjda i druge stvari osim izolacije koje bi se mogle inteligentno riješiti. Koje su vaše iskustva? Hvala. Sada dajem riječ eh, gospođi Valina koja je naša izvjestiteljica za izvješće o ulozi regija i gradova Europske unije u provedbi Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama. Izvolite, gospođo Valina. Hvala lijepa. Hvala i stručnjacima. Predavanja su bila vrlo zanimljiva. Mislim da smo dovoljno puta ponovili da je riječ o doista problem, hitnom problemu koji iziskuje međunarodna rješenja i mi u Europskoj uniji trebamo se i dalje zalagati u borbi protiv ovih klimatskih promjena. To je naša dužnost kao predstavnika građana koji od nas to sve više traže. Dakle, trebamo ostati čvrsti na stajalištima, naročito s obzirom e, na povlačenje SAD-a iz sporazuma i to u skladu sa osobnom odlukom predsjednika Trumpa koji nažalost e, izlazi iz međunarodnih sporazuma koji su plod desetljeća rada i kompromisa, a to čini na štetu našeg planeta. Dakle, trebamo ispunjavati ovakve važne obaveze kako bismo omogućili preživljavanje našeg planeta. Dakle, trebamo se držati vlastitih obveza, no istovremeno trebamo donositi pametne odluke. Evo, zato upravo pripremamo ovo izvješće kojim se želi uskladiti smjerove djelovanja europskih i međunarodnih sporazuma koji se tiču regija u borbi protiv klimatskih promjena. Mislim da treba vidjeti kojim mjerama upravljanja raspolažemo, kojim resursima raspolažemo. Da možemo računati na pomoć stručnjaka poput ovih koji su prisutni danas, ali isto tako trebamo otvoriti javnu raspravu sa građanima koji imaju mnogo toga za reći o tome kako žele živjeti i organizirati svoje gradove, svoj gradski prijevoz i kakvu kvalitetu zraka žele i kakvim se gorivima koriste. To su odluke koje donosimo svakoga dana, a one se trebaju temeljiti i na mišljenju građana kako bismo i između ostalog povratili povjerenje građana. Dakle, treba nam jedan participativan proces u kojem mogu sudjelovati stručnjaci, ali i cjelokupno društvo sa vlastitim iskustvom, zamislima i konkretnim prijedlozima. Mislim da je to najbolji način legitimizacije ovog teksta koji ćemo zajednički izraditi. Naravno, takav proces će još više istaknuti važnost ovog problema i potvrditi odluke koje ćemo donijeti u sklopu tog procesa. Želim još jednom zahvaliti svima koji su sudjelovali u ovoj radionici i naravno na kraju želim reći da čekamo vaše prijedloge, sugestije koje možemo onda kasnije uvrstiti u ovo izvješće. Hvala. Evo, čuli smo niz pitanja. Jeste li spremni odgovoriti? Dame i gospodo, tko želi početi? Izvolite. Hvala i hvala zastupnicima na zanimljivim komentarima i izazovnim i dosta teškim pitanjima. Ja ću uzeti riječ prvi kako bih mogla odgovoriti na najvaša pitanja, a onda ću prebaciti vrući krumpir ostalima. Gospođa Rodriguez je poslala pitanje o sporazumu gradonačelnika i o tome može li se on e, iskoristiti kako bi se osigurala bolja provedba zakona na lokalnoj razini. Pa nažalost ne znam dovoljno o ovoj strašnoj tragediji koja je spomenuta u Portugalu, osim što naravno mogu izraziti izgražanje i svoje simpatije. No kada je riječ o pitanjima, pa sporazum gradonačelnika u suštini omogućuje onim najentuzijastičnijim lokalnim vlastima da ojačaju svoj doprinos e, suzbijanju klimatskih promjena time što će sami djelovati i ima također još jedan e, primjer, e, dakle uvjeta eksante ante u kohezijskoj politici koji omogućuju bolju provedbu zakonodavstva, iako se zapravo usredotočuju na nacionalnu i regionalnu razinu više nego na lokalnu. Dakle, ne znam je li to odgovor na ovaj izazov koji ste spomenuli. Gospođa Vana je napomenula nedostatak jasne strukture i potrebu za boljim metodologijama praćenja i pitala je treba li zamijeniti ovu obvezu od 20% koja je politička sa obvezujućom obvezom. Pa zapravo izazov se odnosi na e, cijeli europski proračun i to je onda teško ugraditi u zakonske instrumente za svaki fond bez dugotrajnih pregovora o tome tko će dati koji doprinos. No, mislim da bi bilo zanimljivo vidjeti što će komisija mm, reći o tome kakvim izdvajanjima želimo iz svakog fonda i što imaju za reći pojedine zemlje članice. Dakle, e, iz kojih dijela e, europskog proračuna želimo koliki doprinos. Ja bih e, recimo rekao da e, postavljanje krute obveze za svaki program bi moglo značiti također e, i opasnost da se preoptereti taj proces u, naravno pod uvjetom da se izdvajaju ta sredstva za suzbijanje klimatskih e, promjena. Kada je riječ o negativnom e, popisu loših investicija za suzbijanje klimatskih e, promjena, naravno to je dobar prijedlog. Dakle, ja bih htio da upravljačka tijela iznesu prijedloge mogućih e, investicija komisiji, ali postoji prostor za takve popise, za takve liste. I isto se odnosi i na pitanje gospođe Damato o EFSI-u. Tu imamo naravno veći prostor za manevar. E, kada je riječ o pitanju u vezi sa superfondom i iskustvima sa superfondovima u SAD-u, pa u suštini mehanizmi poput ETS-a e i e, aukcija sa e, emisijskim kvotama i onda ponovno iskorištavanje tih sredstava može imati neke učinke, ali zapravo politički cilj je prenizak kako bi se pronašla sredstva koja želimo, ali to je važno i za suzakonodavca da razmotri pažljivo vrstu projekata koja se mogu financirati iz ETS-a. Dakle, recimo, ako tu imamo poboljšanje u vezi sa energetske, učinkovitosti iz eh, termoelektrana na ugljen, pa to se ne može financirati iz ETS-a. Dakle, evo, mislim da su to bila najjednostavnija pitanja. Ostalo ću prepustiti kolegama. Gospođa Valina je eh, poslala pitanje o tome kako možemo zadržati zamah u borbi protiv klimatskih promjena. Pa primjer nekih e, gradova i e, država u SAD-u koji e, se suprotstavljaju predsjedniku Trumpu i njegovoj odluci da se istupi iz Pariškog sporazuma je vrlo pozitivan i dalje zalaganje na gradskoj i regionalnoj razini također znači da će se time ojačati i međunarodni napori e, kako bi se izbjegle e, promjene u, administri, u odlukama administracije na nacionalnoj razini. Recimo u Ujedinjenoj kraljevini sadašnja vlast e, se manje zalaže za suzbijanje klimatskih promjena od prethodnih, ali imate i regije i gradove i također Škotsku i Wales koji se i dalje zalažu za borbu protiv klimatskih promjena i to na pravoj razini. Redu, izvolite, e, isprike predsjednici. Evo, samo želim nadopuniti ono što je rekao prethodnik, nekoliko misli, evo. E, sporazum gradonačelnika nije obvezujući, dakle to je e, dobrovoljni sporazum između gradonačelnika koji žele igrati vodeću ulogu i on nije obvezatan. Dakle, to je povezano sa složnim zakonodavstvom na regionalnoj razini i općenito gradski propisi E, su dosta složeni i udostručuje se i nisu dobro usklađeni i to dovodi do situacije gdje je otežena provedba, a također i građani mogu i manje tražiti pravdu. Dakle, kada gledamo vertikalnu integraciju, ne smijemo se zaustaviti na sve tri razine, nego odobriti i do građana, jer između lokalne vlasti i građana možemo poboljšati odgovornost i upravljanje kako bi cijeli sustav što bolje radio. Kada je riječ o tome kako premostiti udaljenost između onih koji predvode i onih koji zaostaju, pa možemo raditi na tri područja, u tri smjera. Dakle, kao prvo pokazati e, vrijednost za novac, dakle imamo doista velike dugoročne i kratkoročne koristi u smislu prilagođavanja i suzbijanja klimatskih promjena i to trebamo pokazati onima koji zaostaju. Drugo, zapravo ono što e, navodi na djelovanje je katastrofa. Dakle, kada se nešto ne odigrava ili ne uspjeva, onda to dovodi do djelovanja, ali to je stanje stvari. I na kraju i glas građana može također potaknuti na djelovanje one lokalne vlasti koje ne izvršavaju svoje, svoje obećanja po pitanju klimatskih promjena. Hvala. Tko želi nastaviti? Izvolite. Hvala. Evo, samo se želim nadovezati na ono što su rekli prethodni govornici i odgovoriti na pitanje gospođe Rodriguez. Da, sporazum gradonačelnika je samo dobrovoljan sporazum, no kada se gradonačelnici obvezuju, onda se obvezuju na procjenu rizika i ranjivosti na tome temelje svoje strategije prilagodbe. Dakle, barem e, ta obveza omogućuje prepoznavanje situacije i također e, onih e, klimatskih učinaka koji će imati najveći utjecaj na kvalitetu života i koje treba što prije riješiti. Dakle, to može biti također jedna mogućnost, jedan pravac djelovanja. Kada je riječ o premošivanju ovog jaza između najnaprednijih i najmanje naprednih, e, pa tu može pomoći razvina znanja i iskustava sa različitim programima i razne inicijative poput twinninga, odnosno protivljenja gradova u kojima najnapredniji gradovi mogu izmjenjivati svoje iskustva sa onim najmanje naprednima i to se pokazalo već dobrom strategijom. Gospođo Valina, uloga civilnog društva naravno ima veliku ulogu u prilagodbi i prepoznato je da poznavanje situacije koju imaju građani može zamijeniti i određene ocjene učinka i zapravo zajedničko stvaranje znanja između građana, vlasti, civilnog društva i e, znanosti smatra se glavnim poticajem za stvaranje odgovarajućih inicijativa po pitanju suzbijanja klimatskih promjena i jedna od tri, e, jedno od tri tematskih područja E, tematske konferencije o urbanoj prilagodbi svakog proljeća su e, zapravo zajedničko stvaranje znanja u kojem se naglašava i vodeća uloga društva u ovom području. Gospođo Bresnik, i za vas je bilo jedno vrlo specifično pitanje. Da, sad je meni zapravo preostalo najteže pitanje da pokušam dati odgovor. Dakle, mislim da je to postala cijela mješavina pitanja o tome kako bi se mogli izbjeći negativni učinci negativne posljedice ovih programa iz kohezijskih e, fondova. Mislim da se mnogo toga može napraviti iz kohezijskih programa. Naravno da ovi naši programi koji imaju manji proračun mogu lakše proći jer mi de facto ne financiramo veliku fin infrastrukturu, ne gradimo ceste i tako dalje. I kako bi onda izbjegli negativne posljedice po naše programe, moram biti iskrena i to priznati, to je lakše. Puno je teže u ostalim sektorima, pogotovo kod velikih programa, pronaći tu ravnotežu. Dakle, za nas reći da mi ne financiramo biogoriva ili projekte i akcije s negativnim um, posljedicama, to je zapravo uvijek moguće. I bolji smo sada bili u ovom, programskom razdoblju zadnjih 7 godina nego onom prethodnom. A ono što smo vidjeli u, razliku između razdoblja 2007. do 2013. i ovog sadašnjeg, vidjeli smo da se i tijekom samog razdoblja neke stvari mogu poboljšati. Recimo vi kontinuirano uz posao, uz rad, paralelno razgovarate s dionicima, pitate ih koje su njihova gledišta, šta oni smatraju da su važniji i veći izazovi i direktno s građanima dakle komunicirate i vidite kako oni misle da se stvari odvijaju, što smatraju da treba još pojačati. Dakle, naravno, situacija je u različitim zemljama članicama različita, ali u biti je moguće ojačati tu participaciju svih dionika, posebno građana. Jasno, i tijekom samog donošenja planova je bilo jako dobro da smo involvirali što je moguće više dionika, dakle svih onih koje, na koji će provoditi ili oko kojih će se provoditi programi, jer to je naravno puno bolje za, sam program. Osim toga, kad pogledamo tu geografsku podijeljenost mislim i primjere koje smo vam danas prezentirali, mislim da je bitno uočiti kako su uvijek oni pioniri koji su na prvim crtama bojišnice veliki gradovi i, ali kako biste postigli učinkovitiju zaštitu od posljedica klimatskih promjena, morate pridobiti one regije koje su manje razvijene. Programi drugim riječima moraju biti jednostavniji i moraju tim ciljanim skupinama ponuditi lakši pristup kako bi mogli bolje i jednostavnije se uključiti i sudjelovati. Dakle, kao ne moraju biti uvijek vodeći partneri u projektima, mi vidimo onim programima 2006. s koje sve sjedi u onim upravnim tijelima, a ovo su sad već treća generacija tih programa. I vidjeli smo da su to bili uglavnom gradovi i regije koji su e, bili bolji primatelji našeg znanja, našeg know-howa i koji sada su ipak nakon treće generacije projekta već postali dovoljno zreli da postanu naši glavni vodeći partneri. Naravno, a čim oni preuzmu veću ulogu mogu se ostvariti bolje rezultati, ali zato se moraju i administrativni tereti smanjiti, jer većina naših partnera doista nema taj, taj, tu sposobnost, taj kapacitet da sami administrativno odrade sve zahtjeve koje takav jedan europski operativni program donosi sa sobom i tu bi trebali to jasno olakšati. Hvala gospođo Mislentino. Još da, samo neke e, kratke komentare. Govorilo se o najudaljenijim regijama. I e, jasno, one su vrlo bitne i komunikacija priprema komunikaciju, kažemo, do kraja ove godine o tome kako će se tamo specijalno ciljano provoditi razni programi za borbu protiv klimatskih promjena. Jer jasno i za te najudaljenije regije upravo su klimatske promjene ključna riječ, glavni prioritet. Zatim pitanje ovih 20% gospodin Kaj pitanje na Azorima, dakle gradonačelnici hoće neće izolirati kuće i kako 20% tih sredstava u šta investirati. Dakle, naš glavni cilj je da se to sa tih 20% sredstava zapravo utopi u lokalnu ekonomiju i sve sektore da uđe. Naravno i da se namjenski sredstva recimo iz fonda za regionalni razvoj koriste za jačanje nisko ugljične ekonomije. Ja ne znam sve detalje i okolnosti iz tog programa, ali mi znamo da su obnovljivi izvori energije, multimodelni za gradski prijevoz i tako dalje, alternativna rješenja ovisno o lokalnim uvjetima i tako dalje, da su to najvažnije stvari, otprilike to ide tu. Ali sad samo govoriti, recimo o izolaciji e, zgrada u kontekstu hladnoće kad tamo ne pada klima ispod nule, to nije dovoljno. Napokon to možemo gledati u kontekstu hlađenja koji kojeg nazorima ima jer se smanjuje onda i potrošnja klimatizacije naravno. Evo ja na kraju imam samo neke male napomene. Mislim da kad pogledamo na razdoblje višegodišnjeg financijskog okvira nakon 2020. mislim da tu ima jako puno dobrih stvari, ali to ne znači da ne možemo i sada u ovom razdoblju koje provodimo od 2014. do 2020. neke stvari ubrzati i pojačati. Hvala, to je inače naša stalna mantra koju mi u regiji odboru ponavljamo. Nemojmo zaboraviti sadašnje razdoblje, nemojmo zaboraviti što sad možemo još koristiti iz onih granica, iz onih rezervi koje imamo do gornje granice, a ne samo gledati na idući VFO ali hvala vam svima na vašim prezentacijama, raspravi, ovom konstruktivnom dijalogu, a sada smo gotovi sa ovim dijelom našeg sastanka i sada prelazimo na sastanak koordinatora koji je zatvoren za javnost, prema tome molim sve one